godina mlađe. Estonija će uz 24. veljače 2018. godine proslaviti stotu obljetnicu, a vaš plan ima i vrlo ambiciozan moto jedinstvo kroz ravnotežu, a težište se stavlja na područje ekonomije, sigurnosti, digitalizacije i e, digitalizacije održivosti. Želimo vam sve najbolje tijekom prvog predsjedavanja Europskom unijom i bez danjeg daljnjeg odgovlačenja predat ću riječ vama da iznesete glavne točke, glavne točke težišta vašeg eh, programa rada. Pretpostavljam da će to biti vanjska politika Europske unije, također i proširenje. Sigurno ću govoriti o Turskoj, o eh, samitu eh, u Trstu, dakle samet zemalja Zapadnog Balkana. Sada riječ dajem vama, a nakon toga imat ćemo mogućnost da vodimo raspravu i htio bih da založimo ovo do 4 sata, jer nakon toga očekujemo gospođu Šmit i imat ćemo e, sastanak proširenog predsjedništva. Gospodine ministre, imate riječ. Hvala, gospodine predsjedniče Mekalister. Štovani članovi odbora OFIT Europskog parlamenta, štovane dame i gospode, zaista mi je drago što postoji interes u ime srpskog predsjedanja u, pitanjima dakle, vanjske sigurnosti, te isto tako i politike proširenja, a prije svega kad je riječ o tome danas posljednja dva dana imali smo barem 10 do 15 dakle, kabineta iz ministra u Estoniji koji su razgovarali sa odborima u Europskom parlamentu o prioritetima estonskog predsjedništva. Što znači da postoji svakako i mogućnost da se sve to sasluša. Zaista mi je velika čast i veliko zadovoljstvo što mogu s vama raspraviti o prioritetima estonskog predsjedništva. Mi svakako imamo eh, dobre kontakte prema Europskom parlamentu koje smo uspostavili, a i svakako želim naglasiti da imamo izuzetno dobru suradnju sa odborom za vanjske poslova. Prije svega, gospodine predsjedniče, mi smo se susreli 7. ožujka i to je zapravo bio sastanak koji nam je uvelike pomogao da pripremimo e, sam program rada Esenskog predsjedništva i to na i meni dao zaista dobro e, razumijevanje i vaših iščekivanja, te isto tako iščekivanja Europskog parlamenta kad je riječ o esonskom predsjedanju. Puno toga se događa i odvija na svakodnevnoj bazi i svakako želimo ostati fleksibilni i sve teme koje treba uzeti i sve događaje i dinamike unutar Europske unije, a isto tako i izvan Europske unije, te isto tako u susjedstvu na jugu i na istoku. Ja bih eh, također želio E, zapravo izraziti zadovoljstvo izuzetnim radom koje je predsjedništvo e, imalo sa Maltom u posljednjih šest mjeseci, izuzetno su dobro bila suradnja sa Estonijom, te isto tako smo započeli surađivati sa našim partnerima iz Trija, Austrije i Bugarske. Estonija ovog proljeća je 13 godina od ulaska u Europsku uniju, vrijeme leti, to je očigledno, ali kada sagledam svo to vrijeme prije ulaska u Europsku uniju, što je zahtijevalo mnogo posla, te isto tako velikobrojne reforme koje su koje je naša država morala ispuniti kako bi došla u suglasnost sa svim kriterijima pred pristupnih e, uvjeta. Mogu s druge strane kazati da i naša država i naš narod su zaista profitirali od e, gospodarskih mogućnosti kao i e, tema koja se tiče sigurnosti i što donosi zapravo članstvo u Europskoj uniji. Od rođenja europskih zajednica u godine 1957. mi smo upravo slavili godišnjicu događaja E, europski građani su zapravo imali šest desetljeća e, mira, stabilnosti i napretka i moja država u prošlih 13 godina bila je dio tog projekta. Nakon Brexita i glasovanja o Brexitu prošle godine, ovaj optimizam se malo poljuljao, ali pozitivne, e, pokazalo se da pozitivne tekovine se ne dijele na istoj razini. Postoje neki koji su postavili pitanje egzistencije i budućnosti same Europske unije. Srećam da ove bojazni koje su se dogodile upravo nakon Brexita e, na neki način su počeli se umanjivati i danas možemo kazati da smo optimistični kad je riječ o budućnosti Unije, no što je to bilo svega prije godinu dana. Ja isto tako mislim da mogu kazati da se to vidi i u pozitivnoj dinamici naših gospodarstava. Možemo kazati da imamo ponovno gospodarski rast u zadnjim izbornim rezultatima u nekim državama članicama. Ja, međutim, moram kazati da ne možemo ostaviti sve ove poteškoće samo tako je za nas e, i da ne možemo jedriti kroz ovako nesigurna mora. Zbog toga rasprava o budućnosti Europi ostaje zaista jedan značna i važna tema e, na vrhu svih dnevnih redova. Naš moto Estonskog predsjedništva je jedinstvo kroz e, ravnotežu. E, jedinstvo znači prije svega široka potpora za osnivačke vrijednosti europske ideje i ciljeva Evropske unije, samo koncepta europskih ideja kao i raznolikost, što mislim da je sam u sebi jedna izuzetno značajna europska vrijednost. Očigledno da Postoje različitost samih interesa i postoje različiti prioriteti kad je riječ o 28, odnosno uskoro 27 članica, što znači da moramo pronaći ravnotežu između različitih individualnih e, jedinstvenih interesa između članica, ali i unutar interesnih skupina, e, unutar e, samih građana u čitavoj Europskoj uniji kako bismo zadržali e, napredak Europske unije i kako bismo zaista na tome poradili, mi smo e, stavili četiri glavna prioriteta za četiri politička područja za koje smatramo da se naša inicijativa treba zasnovati. Prije svega to je otvorena inovativna europsko gospodarstvo, što smatramo da bi zaista bila preduvjet za razvoj Europske unije, a i pojedinih država članica. Na drugom mjestu sigurna Europa, mi mislimo da zaista koncept e, nedjeljivosti, sigurnosti, prije svega nedjeljivosti vanjskih utjecaja i unutarnjih utjecaja na sigurnost, a isto tako i nedjeljivost u geografskom pogledu, koji u globalnom svijetu zaista e, izaziva neke događaje koje se događaju daleko od naših kuća, ali utječu svakako i na našu sigurnost unutar Europske unije i to na izravan način i doista vidljiv način. Treće, a to je zaista na vrhu svih e, naših e, tema, horizontalnih, e, to je digitalna Europa i digitalni programi. Očigledno da je to jedna široka tema i tematika i cilj koji možemo kazati da pokriva teme poput e, digitalne ekonomije, slobno kretanje podataka, kibersigurnost i sve ostale povezane teme. I kao četvrta i s obzirom na održivost Europe i uključivost i održivost Europe, naš e, premijer Ratas e, dao je pregled e, svih ovih prioriteta i svih ovih programa prošli tjedan na sastanku na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta 5. srpnja. Što se tiče svih ovih tematskih područja, kada bismo ih željeli obuhvatiti u ovih šest mjeseci, kad god je to poguće, mi bismo išli konsenzualno i kada bismo vidjeli isto tako i pozitivnu dinamiku europskim koncepta kao takvog i projekta kao takvog. No što se tiče vanjsko-političkih tema, ja bih želio započeti sa postupkom i politikom proširenja. Svakako proširenje Europske unije je tema koja je zapravo u temelju naših e, svih e, programa. Mi smo apsolutno uvjereni da europska perspektiva je jedna od najžešćih e, pokretača u svim tim zemljama koje su izradile želju da se integriraju u Europsku uniju i da jednog dana postanu ravnopravnim članicama Europske unije. Europska unija koja je zasnovana na zakonitosti prava i na zakonitosti vladavine prava i slobode, želimo sve e, te vrijednosti podijeliti i sa svim kandidatkinjama, ali politika proširenja koja je zasnovana na ovim vrijednostima, dakle slobodi, demokraciji i vladavini prava. Ja sam posjetio već i niz zemalja u zadnjih nekoliko mjeseci, započeo sam zapadno balkanskim zemljama i Europsko vijeće raspravilo je situaciju na Zapadnom Balkanu, nalazi to već češće na dnevnom redu. Zemlje su potpuno jasno dale potporu u europskoj perspektivi ove regije. Šefovi vlada i država su potaknule reforme, dobro susjedstvo i regionalnu kooperaciju, sve ovo kao jedan dio procesa stabilizacije i pridruživanja u procesu širenja Europske unije. Svako treba napomenuti da u ovom trenutku sami predpristupni pregovori sa svim zemljom kandidatkinjama su daleko od toga da su završeni ili da su ušli u završnu faze, ali očigledno da imamo značajne napretke tijekom malteškog predsjedanja i bili smo u mogućnosti da doista otvorimo i zatvorimo privremeno neke, neka poglavlja kad je pogotovo riječ o Crnoj Gori i Srbiji. Nadamo se da ćemo napredovati u pretpristupnim pregovorima, ali isto tako se nadamo da ćemo moći otvoriti i prevremeno zatvoriti neka poglavlja tijekom našeg predsjedanja. Najvažnija područja na koje se moramo usredotočiti to je prevencija korupcije, e, neovisno sudstvo, e, očuvanje slobode izražavanja i slobode medije, e, traživši ovakve upravo rezultate naših e, zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja, mi kao Europska unija moramo svakako ispuniti naše obećanje kada budu ispunjeni uvjeti i da budemo e, na neki način e, isto tako spremni preuzeti naše e, obveze prema e, dakle kandidatkinjama koje su ispunili ove preduvjete i to je jedini način kako možemo ovu politiku proširenja zaista učiniti kredibilnom. Što se tiče pojedinih zemalja u ovoj regiji, što se tiče Crne Gore, e, zaista je na čelu samih skupine zemalja pred pristupnim pregovorima zaista e, možemo kazati da želimo e, i dalje napredovati u e, reformama koje Crna Gora mora poduzeti. Također, mi kao predsjedništvo želimo vidjeti stabilni politički proces, te isto tako smo sve političke stranke zamolili da se vrate prema demokratskim institucijama, prema parlamentu kako bi se politička rasprava vodila u tim okvirima, dakle upravo tamo kamo spada, bojkotirajući te institucije i s prenošenjem rasprave na ulicu nije e, pravo rješenje. Zaista nam je drago što je Crna Gora pristupila NATO kao 29. članica, to je zaista jedan proces koji su na neki način pokušavam biti e, na neki način umanjen e, prošlog e, jeseni, međutim činjenica je da smo zaista uspjeli i ovaj proces uspješno završiti, što nam daje vjerodostojnost kao Europske unije u politici proširenja. Što se tiče Srbije, mi smo spremni e, na dakle nastaviti u pregovorima, e, novi premijer i nova vlada moraju e, ubrzati reformske procese. Nadamo se da će i vlada nastaviti sa reformama. Jedan od kritičnih segmenata je e, dijalog Beograd-Priština, te isto tako i sve e, sporazume i poštivanje svih sporazuma koji su postignuti između stranaka. Kad je riječ o političkoj dinamici, o izborima u zemlji, nije to vrlo jednostavno, međutim to je nešto što moramo naše partnere svakodnevno podsjećati i u svakom trenutku kontinuirano podsjećati na preuzete obveze. Kada sam posjetio Beograd, e, Aleksandar Vučić, novozabran predsjednik, uvjeri me da će reforme se nastaviti, te da će e, Srbija nastaviti e, put prema Srbiji kao svoj strateški cilj. I ostali sugovornici su to potvrdili tijekom mog posjeta. Jedna od kritičnih segmenata je vladavina prava. Mi smo zaista zainteresirani da potaknemo e, srpske vlasti da se poduzmu svi koraci kako bi se i ova točka zaključila. Kao što sam rekao i normalizacija e, odnosa sa Kosovom, jedna od važnih točaka na našem dnevnom redu i zaista smo spremni surađivati sa svim članicama, a isto tako i sa komisijom te Europskom službom za vanjsko djelovanje i Europskim parlamentom, a Europski parlament se s tim u vezi bio je zaista vrlo ovaj, napredan kad je riječ o reformskim procesima zapadno-balkanskih zemalja i u suradnji e, svih e, koraka koji treba poduzeti. Kosovo, dakle, dijalog e, na razini Beograd-Priština, spomenuo sam ga već i isto tako izbori na Kosovi koji nisu doveli do formiranja vlade, ali nadam se da će ovo zaista se dogoditi vrlo brzo i da će nova vlada biti u mogućnosti e, provesti zacrtane reforme velik broj koraka učinjen je u smjeru da se e, Kosovo uključi u potencijale i da se Međutim, isto tako u suzbijanju kriminala, organiziranog kriminala i korupcije, Kosovo mora učiniti svoje, a isto tako i u dakle, normalizaciji odnosa i sa Crnom Gorom Naime, još uvijek se čeka ratifikacija sporazuma o granicama sa Crnom Gorom. Što se tiče Makedonije, želimo pozdraviti sve ono što se događa u bivšoj Jugoslavijskoj republici Makedoniji. Sada imamo novu vladu, to je dobar početak, ali puno vremena je izgubljene i puno toga valja još učiniti. Nova vlada obećala je da će e, nastaviti sa reformskim e, putem, e, e, sporazum s Pržina, koji je isto tako implementaciji, to je jedna od važnih prioriteta Postoje zaista dobri pozitivni signali. Prošli tjedan e, vlada je donijela akcijski plan e, gdje se navode konkretni koraci e, u, prema reformi, ali svakako treba uzeti u obzir i taj politički proces, isto tako vidjeti konstruktivni pristup nove vlade prema nove opozicijskoj snagi i isto tako i ovoj novoj opoziciji pristupiti na adekvatan način. Također očekujemo da će e, isto tako i nova vlada podupreti rad e, posebnog e, ureda, posebnog državnog odvjetnika. Što se tiče imena države koje je zapravo zaustavilo sam proces tekom čitavog niza godina, dakle upravo europskih integracija i vidimo da se novim rječnikom ovo sve skupa e, od nove vlade dobiva e i nadamo se da će to isto tako u doglednoj budućnosti dobiti do pozitivnog kraja. Što se tiče Albanije, izborni proces 25.6. Uvjereni smo da vlada neće gubiti vrijeme i da će nastaviti kontinuirani proces reformi. Mi smo isto tako čuli i preporuku komisije u studenom prošle godine, a vezano uz dakle, predpristupne pregovore, vjerojatno ćemo vidjeti taj otvaranje pregovora kao takvih u vrlo doglednoj i bliskoj budućnosti. Bosna i Hercegovina, puno toga treba učiniti, zaista treba E, punu implementaciju samih e, reformi koje moraju biti istome, k tome i učinkovite. E, Raduje nas isto tako da je preuzet na svim razinama e, mišljenje o provođenju procesa reformi. E, Europska unija će kontinuirano pomagati zemlji, ali je potrebno da i same vlasti, te isto tako i retorika koja se u Bosni i Hercegovini u prošlosti događale, očigledno da ne pomaže, baš suprotno i zemlja i narodi zaista vezano uz evropsku integraciju e, su zastali na putu. Turska je i dalje strateški partner Europske unije, ključni strateški partner i zbog toga mislim da je jako važno da zadržimo sam angažman i otvoren dijalog sa Turskom Europska unija bi trebala ostati kamentiminac samih reformi u Turskoj, zatvaranje bilo kakvih vrata s jedne ili druge strane ne bi riješilo problema i mislim da upravo strategija održavanja dijaloga e, bilo vezano na razini Turska Europska unija treba nastaviti. Neki su pozitivni signali od e, svibnja 25. na sastanku između predsjednika Erdogana, Tuska, Junkera i Tejanija bila je jedna od mogućnosti da se u Briselu eto, dijalog e, usmjeri u pozitivnom smjeru, a ne u konfrontaciju. Želimo pospješiti e, suradnju dakle, u suzbijanju terorizma na području energije, imigracije, implementacija zajedničke izjave EU-Turska može biti pozitivan signal i dobili smo konkretne rezultate, te isto tako smanjio broj smrtnih slučaja na Mediteranu od e, velike važnosti da sa Turskom ostanemo u uskoj suradnji kao i sa Vijećem Europe, a isto tako načela ljudskih prava, demokracije i vladavanje prave zapravo su temelj europskih vrijednosti i ukoliko Turska želi ići napreti u svom eurointegracijskom putu, to su vrijednosti koje vlada i vlasti mora poštivati, ali moramo isto tako podsjetiti da tijekom referenduma, kad je bila riječ o izmenama Ustava, gotovo polovica e, stanovništva je glasovala protiv eh, ustavnih promjena i stoga moramo biti jako oprezno i ne smijemo deziluzionirati taj dio turskog eh, dakle, stanovništva i turskog izbornog tijela. Što se tiče ciparskih eh, pregovora nisu ohrabrujući razvoj situacije, međutim u ovom trenutku valja zadržati hladnu glavu, isto tako vidjeti sve mogućnosti eventualno nastavka. Europska unija nastavlja sa svim svojim nastojanjima, te isto tako očekuje Turske da zauzme aktivnu i konstruktivnu ulogu u tom procesu. Na kraju možda nekoliko tematika koje možda nemaju bliske veze sa politikom proširenja. To je s jedne strane pitanje migracija i vanjsko-politički aspekt migracija E, zaista treba jedan e, sveobuhvatan pristup, e, ne možemo razlikovati između internog i eksternog pitanja migracije. Treba nam jedan sveobuhvatni holistični pristup migracija kao takva E, mora biti na neki način rješeno održivim e, situacijom, te isto tako i predsjedništvo, možemo kazati da tijekom e, prvog ministarskog sastanka u Taljinu, kada su se sastali ministri unutarnjih poslova i pravosuđa i raspravljali smo o temama migracije, te isto tako i migracijom u središnjoj mediteranskoj ruti iz Libije prema Italije. To je bila jedna od glavnih tema na tom sastanku, a isto tako i migracija će ostati svakako na vrhu svih e, dnevnih redova, a isto tako moramo naznačiti i kazati da moramo raditi na povećanju otpornosti samih e, društava i struktura svih pogođenih zemalja koje su zapravo izvor migracijskih tijekova. Prošlog tjedna estonska vlada donijela je odluku o alociranju 1 milijuna eura iz proračunskih e, pričuva za e, program Europske unije te isto tako za program vanjskih investicijskog plana u Africi. Željeli bismo svakako implementirati u okviru programa za partnerstvo, a i u okviru da se na neki način i granice na Mediteranu sačuvaju, te činimo sve kako bi se uspostavila djelokrug, a isto tako i mogućnost e, samih operacija u EU koji štite vanjske granice EU, a isto tako je očigledno da želimo poboljšati mogućnost Europe da se suoči sa praktičnim posljedicama same registracije migranata te suradnjom sa migrantima koji su uspjeli doći na europske obale primjenom dakle, digitalnih e, sustava u upravljanju migratornim tijekovima. To je jedan od načina kako se možemo suočiti s tim. Što se tiče istočnog partnerstva, jedna od prioriteta našeg eh, estonskog eh, predsjedanja, mi smo uvjereni da istočno partnerstvo je jedan instrument eh, kojim se može potpomognuti i isto tako reformski procesi u šest e, zemalja istočnog partnerstva. Radimo na tome da se izvrši konsolidacija, te smo uspjeli i vidimo da imamo e, sporazume o preživanju, a sa šest zemalja također moramo kazati da i građani ovih e, nekoliko zemalja može bezvezno putovati u Europsku uniju, a što se tiče ostalih tema. Završavamo pregovore sa Armenijom što se tiče novog e, okvirnog sporazuma sa Armenijom, a isto tako i raspravom o novom sporazumu sa Azerbejdžanom. Što se Bjelarusa tiče, moramo i dalje budno pratiti zbivanja na unutarnjem planu. Nekoliko pozitivnih pomaka, nekoliko loših e, e, situacija, ali želimo da Bjelarus ispuni sve preuzete obveze. Što se tiče Rusije i transatlantskog partnerstva, možda neću e, kazati previše, ali to su neki dijelovi koji nemaju baš izravne veze na europsku sigurnost i na izravnu ali ću svakako uzeti ih u obzir ako će pitanja e, vas kao zastupnika biti usmjerena u tom smislu. Hvala, se. Hvala na ovom pregledu. Na vašem iznošenju programa vanjsko-političkog Estonije tijekom njihovog mandata na čelu vijeća u idućih šest mjeseci. Imamo 26 minuta vremena za razmjenu Mišljenje Imamo sedam govornika, kako čujete. Vicios, Zovko. Da li još netko? Dobro. Dakle, osam kolega, uključujući kolegicu Zovko, pa predlažem da zatvorimo popis. Imamo svako po dvije minute, kako bi ostalo skoro deset minuta ministru da odgovori. A prvi naš govornik je Tune Kelam, naravno naš kolega iz Estonije. Hvala. Jako mi je, jako su me ohrabrile e, prioriteti estonskog predsjedanja što se tiče istočnog partnerstva, migracija i naglasak posebni na Zapadnom Balkanu. Kao što mi svi znamo, dakle, upravo je e, ono usko grlo kod cijelog proširenja Europske unije pitanje zapadnobalkanskih balkanskih država, posebno to vrijedi za Makedoniju. Komisija je predložila da, već 7 godina predlaže zapravo da se otvore pristupni pregovori. I mislim da Europa apsolutno snosi su odgovornost za sve što se tu događa. U Makedoniji, mislim. Prema tome, ja bih vas doista sad želio pozvati da učinite sve što možete kako bi postigli jednu glasnu odluku u vijeću da se krenu u pregovore, a ne da recimo ime države bude preprekom za otvaranje pristupnih pregovora. A drugo, vi ste spomenuli e, Mediteran i ovaj uzajamni fond za pomoć Africi. I ja mislim da je to jako bitno, pogotovo za mediteranske zemlje, posebno za Italiju. I mislim da ono što je njihov ministar Alfano kao plan iznio je vrlo zanimljivo. Međutim, on je pritom rekao da se treba apsolutno koncentrirati na pitanje krijumčarenja ljudi. Jer to je, nažalost, e, organski vezano za ove ogromne količine migranata koji su krenuli. I onda se to krijumčarenje ljudi nastavlja i dalje seže u Europu i dalje. Treća stvar je budućnost Sjevernog Iraka nakon ere Izisa. Dakle, koje su perspektive, što će se tu događati? Da li tu može Estonija neki put prokrčiti i može li dati jednu viziju ili čak jamstvo za jednu dugo jedan održivi razvoj tolerantnog društva, ekonomski stabilnog u sjevernom Iraku u kojem imamo toliko različitih vjerskih zajednica i etniciteta. Hvala lijepo sada gospodin Vides. Hvala. Prvo želim izraziti dobrodošlicu ministru i poželiti vam puno uspjeha u vašem predsjedanju. A sada moje pitanje. Gledajte, ja ću vam pročitati rečenicu izravno iz dokumenta koji se zove Program Estonskog predsjedništva za vijeće ministra vanjskih poslova. Na kraju piše i ovo. Ovisno o napretku, mi smo spremni raditi na mandatu za pregovore o, um, finalizaciji Carinske unije između Europske unije i Turske. Gospodine ministre, mislim da ćete trebati sada slušalice, jer ja ću nastaviti na svom maternjem jeziku govoriti. Evo, imate svo vrijeme ovog svijeta Jeste spremni? Jeste li, ako ste to pročitali, onda vam moram reći sljedeće. U mm, Evropskom parlamentu barem imamo dvije velike brige kad su u pitanju Turska. Jedna je politička, a druga je, su zakonske preduvjeti. Zakonski preduvjeti su priznavanje Republike Cipar. To je jedna stvar koju Turska nije nikako obavila, a to godinama stoji kao otvoreni uvjet političke stvari koje trebaju ispuniti. Dakle, ispričavam se, sad ću stvarno na grčkom nastaviti. Dakle, politička dimenzija ili da kažemo naša briga je unutarnje stanje, unutarnje političke stanje Turske. Da li vi smatrate da je taj da je ta poluga za vršenje pritiska na Tursku, koja nam jedina, koja nam je preostala, da li možete to nastaviti stiskati s tim, jer mi drugog pritiska nemojmo onda koje možemo vršiti na Tursku da bi popravili političko stanje poštivanje ljudskih prava, općenito situaciju u Turskoj. A zatim, nakon što su ciparski pregovori zapravo se slomili, nisu uspjeli, što mislite, kako je, dakle, kako je taj, što mislite o stavu Turske koja i dalje želi svoju marionetsku državu unutar Evropske unije zadržati. Mislite li da je to dovoljno, da je to konstruktivan pristup ili što mislite o njemu? Hvala lijepo sada gospodine Ostrevicis, hvala. Ne bih sad želio nikako zamijeniti za, za između svog matanjeg jezika i engleskog. A, na početku, ja ću ostati na engleskom, a sada želim na početku odmah čestitati ministru na preuzimanju predsjedanja i mislimo da je zaista vrijeme da i svježe, novije članice Europske unije krenu ove ozbiljne poslove naše budućnosti. Dakle, na kraju vidimo da je i jedna važna točka koja spada sigurno u njihovu agendu je bio onaj ugovor Europske unije i Ukrajine o produživanju i približavanju koji je dovršen. Međutim, budući da će samit istočnog partnerstva biti održan za vrijeme vašeg predsjedanja, sad me zanima, koji bi, kojim bi strateškim zapravo putem krenuli kako bi uznapredovali u istočnom partnerstvu. Mi mislimo da istočno partnerstvo je jako dobro funkcionirajuća platforma koju bi Evropska unija vjerojatno mogla čak i proširiti svim mogućim praktičnim znanjima i iskustvima koje je do sad prikupila i u suradnji sa e, i koje bi onda mogla primijeniti u suradnji svoje buduće sa sjevernoafričkim državama, dakle mediteranskim državama Sjeverne Afrike, pogotovo s njima. A onda još nešto u vezi tog partnerstva. Mi smo uzeli na znanje ovo zajedničko pismo predsjednika parlamenta Ukrajine, Gruzije i Moldove u kojoj govore o europskoj perspektivi. I znamo da je to, dakle, europska perspektiva služi kao vrlo važna motivacija za nastavak reformi i demokratizaciju otvaranje njihovih društava. I mi jasno s jedne strane potičemo ta njihova očekivanja s pravom, ali s druge strane, dakle da samo napreduju i da se razvijaju dalje, ali s druge strane mi zapravo i kočimo prava postignuća jer im ne pomažemo dovoljno. Sljedeći je u ime pučana gospodin Preda. Hvala lijepo. Gospodine ministre, hvala vam što ste nam se pridružili. Vi ste preuzeli predsjedanje vijećem nešto ranije nego što je to bilo planirano zbog izlaska Britanije i to u jednoj vrlo, vrlo kompliciranoj vanjsko-političkoj i svekolikoj situaciji, tako da je jako teško doći do bilo kakvih usuglašenih mišljenja sad u ovoj teškoj situaciji i to nakon Brexita. Mi svi znamo da nam treba više jedinstva kako bi jače bili prisutni na međunarodnoj sceni. I a što se tiče teme migracije i borbe protiv radikalizacije terorizma, e, tu moramo sigurno više surađivati. Sad čekamo rezultate e, samita Evropske unije Afrike i Evropske unije i Azije, istoka, Riječ je o strategiji Evropske unije koju ona mora zauzeti, novo kreirati i i dublje suradnje EU-a i NATO-a na tom području. Vi se jasno možete osloniti na apsolutnu suradnju i potporu parlamenta u svojim Međutim, problem je što vi u svom programu niste se dovoljno konkretno referirali na sve te bitne neuralgične točke. Čitali smo recimo ono što ste napisali o Zapadnom Balkanu. To je jasno strateški gledano bitno za Europu, Europsku uniju. Međutim, bilo bi jako dobro kad bismo tu mogli onda naglasak staviti na proširenje općenito, ne samo za države Zapadnog Balkana, nego proširenje općenito kako bi i druge zemlje o kojima smo govorili, Moldova, Gruzija, Ukrajina i tako dalje, isto imali jednu perspektivu i dalju motivaciju. A sada vas još nešto pitam. Koje su konkretno vaša očekivanja glede evropske perspektive tih država? Vi vidite za vrijeme svog predsjedanja, hoćete li konkretne daljnje korake planirati? Na području proširenja Europske unije. Zatim, što mislite o, recimo, kod Zapadnog Balkana, što mislite o reformi izbornog sustava i pogotovo budućih izbora u Bosni i Hercegovini? Je to vrlo relevantno pitanje. A sada kolega Milan Mons. Evo, na početku, gospodine ministre, prvo sve najbolje tijekom vašeg predsjedanja vam želimo. Prošlog tjedna u Strasburu je vaš premijer govorio o prioritetima estonskog predsjedanja. I tom prilikom je kazao kako se pripremaju summit, priprema između ostalog i summit Evropske unije i celaka, dakle država Karibske unije. To se očekuje za jesen ove godine. Sad mene jako zanima što vi konkretno očekujete od tog važnog samita i to u odnosu na američki kontinent. I pregovori Evropske unije i zemalja Merkosura. Da li bi nam o tome mogli nešto reći? Šta tu očekujete i šta tu planirate? Jer e, kako mislite da će se ti vrlo bitni i važni pregovori dalje razvijati? Mi smo trenutno u jednom dosta važnom trenutku s obzirom na e, nova pravila svjetske trgovinske organizacije, s obzirom na ključne događanja u Argentini i u drugim zemljama Latinske Amerike. Zatim nas zanima što mislite o pre ugovoru, sveobuhvatnom ugovoru slobodne trgovine općenito bolje suradnje sa Meksikom i Čilom i Evropske unije. Ovdje u našem domu mi očekujemo da će se puno više napraviti na ugovoru EU-a i Čila i to još tijekom vašeg predsjedanja. Da li smo pravi? onda nas zanima kako vi gledate općenito na odnos Evropske unije i Latinske Amerike, dakle Celak, Meksiko, Mercosur, Čile. Hvala. A sada Anne Litz. Arne Litz, hvala. I mi vam čestitamo na tome što ste preuzeli predsjedanje i na programu kojeg ste prezentirali. Ja sjedim ovdje, vidite, mi imam dakle dva pitanja s dva područja. Jedno je, se odnosi na obranu. Dakle, vaš ministar obrane, kog smo vidjeli danas na našem sastanku odbora, smo se pitali odakle dolazi novac za nove obrambene planove Evropske unije. I još jedna vrlo važna tema – a to je za razvoj daljnjeg i dubljeg jedinstva. Međutim, pitamo se da li će se proračun za tu veću obranu izvaditi iz evropskog proračuna ili kako. I onda nas zanima kako predvidate, predviđate u budućnosti kako će se europski izvoz oružja možda harmonizirati, odnosno odvijati preko jedne jedinstvene sve europske platforme, ne da to svaka zemlja radi za svoj račun, jer bi možda i prvo iz toga mogao doći jedan dio vlastitih sredstava za obranu. Zatim, kako vi mislite sa ovim ciljevima održivog razvoja? Vi ste imali jedan jako dobar program za Estoniju, nacionalni za 21. stoljeće, pa me zanima da li onda i na europskoj razini planirate dalje razvijati ciljeve održivog razvoja ili što na to mislite. Hvala Arnelica, sada Edvard Kukan. Hvala puno. Evo, ministre, dobrodošli u odbor AFET. E, iskoristite ovu priliku vaše predsjedanje i pokažite kako ste dobri. Vi osobno i svi vi u Estoniji. Jer znam koliko ste dobro. A sada da kažemo, ja sam inače jako zainteresiran i angažiran za pitanje regije Zapadnog Balkana. I došao sam s puno pitanja o svojom, svojim pripremljenih. Međutim, kad sam vas saslušao vašu prezentaciju, zapravo nemam više pitanja, nemam kritičkih ni opaske, jer vi ste to vrlo analitički, vrlo sveobuhvatno i dubinski predstavili. S moje strane samo jedan mali skroman savjet. Dakle, prema onom što ste vi rekli, proširenje nije izravno vaš glavni prioritet. Međutim, pretpostavljam da nećete se baviti isključivo održavanjem, dakle onim poslom održavanja samog proširenja ili tog velikog procesa. Jer vidite, proširenje na zemlje Evropske, e, unije, na, zemlje Zapadnog Balkana postoji sve važnije i važnije zbog razvoja i opće opstanka njihovih različitih institucija. Stoga bi bilo jako dobro da možda, to je moj prijateljski savjet, stavite malo više važnosti dodate upravo tom proširenju na zemlje Zapadnog Balkana. Jer vidite, i Jean-Claude Juncker je sam govorio prije dvije godine i pol kad je preuzeo dužnost kako će se više i baviti sa tim partnerima u Zapadnom Balkanu, jer to je jedna jako osjetljiva priča i osjetljiva situacija. Pa me zanima kako, a onda me zanima kako vi kanite točno postupati. Jer vidite, mi znamo da imate jako puno posla, ali Evropska unija je glavni, vjerodostojni partner u zemljama Zapadnog Balkana i tu treba ostati. Hvala, sada Željana Zovko. Hvala. Hvala, ministre. Kao što su moji kolege već rekli, važan dio vašeg govora je bio posvećen proširenju. U cijelosti se slažem sa svima ono što ste iznijeli. Međutim, zabrinuta sam jednom rečenicom koju ste dali o Bosni i Hercegovini i vašom definicijom tko treba igrati e, važnu ulogu u budućem donošenju odluka. Da je to, dakle, treba u biti i tijela, lokalna tijela vlasti. Ja bih žela da vi onda tu razmotrite situacija da nije samo pitanje proširenja i zaštite evropskih granica kad, je, kad se govori o Bosni i Hercegovini, nego je to jedan vrlo važno sigurnosno pitanje. A mi imamo jako puno različitih utjecaja koji su došli izvan Evropske unije, dakle ne evropskih utjecaja, pa bih stoga vam zapravo apelirao na vas da posvetite više pažnje BiH. A vidite, sad imamo recimo obljetnicu Srebrenice, imamo summit u Trstu, imamo i zahtjev Bosne i Hercegovine za e, članstvom u Europskoj uniji. Kao što je moj kolega Preda rekao, očekujemo rješenje za izbornim zakonom. Prema tome, ja doista apeliram na vas da posvetite više pozornosti Bosni i Hercegovini i da preuzmete vodeću ulogu u toj državi jer jedina Evropska unija ima moralne vrijednosti koje su potrebne i koje, bez kojih to ne može niko učiniti u toj zemlji. Može, dakle, preuzeti vodeću ulogu. Hvala. Dakle, sada me zanima, što se mene tiče, mene zanima kako ćete se baviti Albancima s Kosova. I, i da podsjetite sve Albance na Kosovu i Albance u Albaniji, da je svaka priča o velikoj Albaniji na Balkanu vrlo, vrlo opasna. Jer ja sam iznenađen kako često se u javnosti, u obje te države raspravlja i govori o tome. I ja sam im uvijek govorio, gledajte, priča o velikoj Srbiji je jako opasna, ali priča o velikoj Albaniji je najmanje isto toliko opasna. Evo sad vi imate riječ to što se mene tiče, kako ćete tom pitanju pristupiti. Izvolite ministre. Hvala lijepo predsjedatelju Alisteru i hvala svim članovima i svim zastupnicima na ovim vrlo zanimljivim i važnim pitanjima. Ja ću pokušati, moram ću dati sve od sebe, da u ovim minutama koliko mi je preostalo pokušam makar skupno odgovoriti ili dotaknuti ih. Naravno da neću moći u dubinu i na sve odgovori detaljno pa ću morat kasnije se na to vratiti dat vam ako treba u pismenom obliku ako bude potrebno detaljne odgovore precizno. Dakle prvo pitanje riječ je bila o migracijama. Nama treba apsolutno jedan sveobuhvatni holistički pristup. A kod bavljanja tom krizom moramo prvo javno poznati priznati da je migracija posljedica onog kad kod društva funkcioniraju, odnosno kada zakažu. Jer vidite, kada toliki dio populacije, bilo dakle krene u seobe, na put, u migraciju, bilo zbog klimatskih promjena, bilo zato što želi bolji život, bolje ekonomske uvjete za svoj život, bilo zbog političkog progona ili bilo čeg drugog, jasno da je to bilo jedno društvo koje je zakazalo kad su krenuli. Naravno da se onda tu razvija sve ostalo kao što je krijumčarenje ljudi, novi oblici kriminaliteta. Kod svih tih ilegalnih migracija to je jasno. Zbog toga se moramo fokusirati na ono što se zove legalna migracija i daleko humaniji uvjeti za te ljude koji su krenuli na put jer su bili primorani. Jasno, očito je da je to jedna vrlo, vrlo kompleksna tema. Pa kad govorimo recimo o spašavanju života na moru, otvorenoj pučini, to su i humanitarni napori, ali Pitanje je tu onda recimo i kakvih ima i vrlo dubioznih, vrlo neprozirnih nevladinih organizacija koje se u to petljaju i koje tu sudjeluje, a de facto i nisu toliko u akciji humanitarne spašavanja, nego više pomažu u krijumčarenju iz raznih motiva, ne samo kriminalnih direktno. Ali tu ima svakakvih situacija, vrlo je kompleksno. Generalno govoreći, u cilju očuvanja života želimo se aktivirati, a da pritom ne, pre, ne otežavamo još više situaciju. Zatim, budućnost Sjevernog Iraka. Mi vidimo da je tamo jedna trajna humanitarna katastrofa na djelu i kad e, vidimo kako su ljudi pogođeni tim ratom, jasno je da im treba dalje pružati humanitarnu pomoć, ne samo u Siriji, nego i u Iraku su ljudi silno pogođeni kontinuiranim ratovima. Mi ne možemo tu sad jako puno političkih stvari prenapregnuti i ne možemo ih unaprijed donijeti, ali razmišljajući o ovoj obnovi nakon što se nađu politička rješenja, onda tu jasno imamo, možemo uvesti i mi kanimo postupati sa uvjetovanostima, dakle između humanitarnih pomoći i pomoći u obnovi, koji će biti jasno nakon nalaženja političkog rješenja uvjetovani napretkom otvaranja tih društva. Zatim budućnost Iraka kao entiteta i Sirije kao države. Mislim da tu valja biti vrlo, vrlo oprezan kada tu recimo govorimo o budućnosti sa slobodnim i otvorenim granicama. Mislim da se a inače mislim da se budućnost Sjevernog Iraka treba u svakom slučaju razriješiti unutar ustavnih okvira te države u cijelosti. Mi vidimo da je trenutno vlada u Iraku možda malo i fragilna, nije u stanju i na sjeveru svoje zemlje uspostavi državnu vlast, ali to uvijek ostaje u tom okviru. Zatim ono pitanje, mislim kolegama Vridesa o Turskoj i novim odnosima. Očito je da bi Turska trebala u cijelosti poštivati visoke standarde koje očekujemo da će svi kandidati za članstvo u Europskoj uniji poštivati. Svaki i bilo kakav napredak i pomak u tim pregovorima bi trebao ovisiti o tempu i dubini kojom Turska ispunja te standarde, dakle uvjetovano ponovno. Zatim pitanje Cipra i rješenja stanja na Cipru. Mislim da smo u jednom trenutku možda bili preoptimistični glede očekivanja da će se to u kratkom i eventualno srednjem roku razriješiti to pitanje. Međutim, ni u slučaju se ne trebamo odreći svake nade. I mislim da apsolutno je trebamo tražiti, od, zahtijevati od Turske da zazme konstruktivniji pristup kako bi se razriješilo to pitanje Cipra. Pitanje gospodina Ostrevića u vezi istočnog partnerstva. Mislim da bi se trebali u ovom trenutku apsolutno fokusirati na e, provođenje, primjenu, implementaciju ugovora o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju jer e, tu treba promovirati agendu političkih reformi, i stvarati naravno mogućnosti, šanse u gospodarstvu, dakle za bolji život, poboljšati ekonomiju. A mislim da, slažem se, da se trenutno previše koncentrira na različite formulacije u deklaracijama, rezolucijama, raznim manje ili više neobvezujućim dokumentima, da se premalo govori o praksi i o tome što bi ljudima konkretno pomoglo. A svaka zemlja ima jasno suverena prava da odredi svoje vlastite ciljeve i odabere svoju vlastitu političku orijentaciju. I to, dakle, nijedna treća država nema pravo intervenirati i vršiti pritisak na jednu slobodnu državu kako će ona donositi svoje odluke o vlastitoj budućnosti. To je temeljno načelo. Prema tome mislim da smo to i potvrdili u izjavi sa našeg samita u Rigi kad smo ga održali još svojedobno. A sad kolega Preda je pitao naravno raznim važnim događanjima nakon Brexita. E, vijeće je zapravo imalo vrlo ograničenu ulogu o tome. I mislim da smo mi htjeli tijekom našeg predsjedanja zapravo povezati više i koordinirati našeg glavnog pregovarača Europske unije, ja s njegovim ljudima i njegov tim sa konkretnim članicama Europske unije, državama, kako bi oni bili više upućeni, cijela stvar bila transparentnija i bolje funkcionirala, imala jaču potporu njegovom mandatu. Naravno, u pitanju je onda isto tako su i važna pitanja kao vidite u tim pregovorima zašto je ko nadležan i gdje je nadležnost sudova i opće koja je nadležnost sudova. Ali mi imamo jako, jako kompetentne, jako stručne ljude u pregovoru i mislim da će u budućim pregovorima to sve ići dobrim tempom, ali mi kao Estonci koji imamo predsjedanje imamo ograničeno iskustvo o tome, ali mislim da ćemo biti tu od pomoći kao koordinatori. Zatim, odnosi s Afrikom. Evo, pripremamo taj veliki summit sa Afrikom i mislim da će tu jedna od glavnih tema biti budućnost mladih, investiranje u, mladost, u mlade ljude, jer to je jako bitno. Mi moramo stvoriti mogućnosti za mlade ljude koje u Africi i to je jedini način da dugoročno, najdugoročnije gledano, u toj perspektivi razriješimo i pitanje migracija, ako ne budu više imali motivacije da napuštaju svoju zemlju, a mi znamo da je Afrika doživljava upravo jednu eksploziju stanovništva i sve više mladih. Zatim, imamo jednu vrlo važnu pitanje suradnje sa, rekli ste, sa NATO-om. Mislim da tu treba glavnom tajniku nato Stoltenbergu i predsjedniku Europskog vijeća Tusku to apsolutno čestitati na svemu što su tu odradili u zadnje vrijeme, jer e, u toj suradnji ima još jako puno potencijala, oni na tome puno rade. Mislim da je kolega Lic isto pitao nešto u vezi s tim. i e, kad smo govorili o višegodišnjem financijskom okviru, mislim da nije prikladno da mi iz predsjedanja o tome raspravljamo. Međutim, mi ćemo sigurno napraviti naš dio kad budemo trebali lansirati sve te pregovore i planirati ih, ali i paziti na tom da se naravno adekvatno financiraju recimo i vanjska političke aktivnosti Europske službe za vanjsko djelovanje, općenito kompletne vanjske djelatnosti europskih institucija na svim razinama. I do sada nismo nikad bili nespremni to činiti. A što se tiče obrambene industrije i pravnih aranžmana koji bi trebali riješiti izvoze iz jednog mjesta, dakle da to ide na evropskoj razini, mi smo u fazi pregovora da to već se počne na tome raditi. Gospodine Mon, Vi ste pitali o samitu sa državama Celaka, isto kao onaj summit uh, s Afrikom u Abidžanu i taj koji predstoji će biti isto biti jedan apsolutni uspjeh i na njega priprema naša Europska služba za vanjsko djelovanje, ali mi ćemo konstruktivno pridonijeti svim temama za budućnost zemalja Celaka i e- Evropske unije. A mislim da će i i drugi sudjela u tome, pa i parlamenta. Što se tiče pojedinih sporazuma koje ste spomenuli sa Čilom i Meksikom, mi smo jako sretni da tu isto imamo jednu konstruktivnu ulogu. Što se tiče ovih trgovinskih pregovora, to je komplicirano i obično traje dugo vremena, ali mislim da je naš pristup dobar i da će na kraju roditi plodom, plodovima i možda će biti moguće malo ubrza tempo tih pregovora koliko god oni bili komplicirani, veliki i dugotrajni. Vaše pitanje, gospodine Kukan, o, odnosno savjet o proširenju. Ja sam jasno da nama proširenje to nije naš prvi prioritet i to nismo ni skrivali. Međutim, naravno da smo, ćemo biti vrlo angažirani kod ovih država koje su praktički pred pragom Evropske unije i da znamo da ni naš predsjednik Juncker nije bio previše entuzijastič, preveliki entuzijast e, što se tiče brzine kojom bi se Evropska unija tu proširila, ali i tijekom mojih posjeta Kosovu i drugim zemljama kandidatima za proširenje, rekli smo da ćemo paziti i gledati čim se ukaže prilika, otvorit će se i prozor, čim bude vrijeme se ukazalo povoljnim, će se ukazati i prilika, dakle otvoriti taj prozor za njihovo pristupanje, odnosno proširenje. Jer mi znamo koliko je to bitno za njihovo stanovništvo i za motivaciju ljudi. I dok Europa je možda nije u ovom trenutku spremna za proširenje istog časa i primanje novih ljudi. Mislim da je to jedan dinamičan proces koji se mijenja i jako je bitno da te države budu spremne jer vidite, mi smo spremni i voljni na tom raditi i kako bi ih približili, ostvarili taj njihov cilj, ali oni moraju biti spremni u svakom trenutku. A zatim Bosna. Da. Od gospođe Zovko. A to je spomenuo inače i gospodin Preda. Mislim da je jako važno nastaviti sa implementacijom, provedbom reformi i dati odgovore na veliki katalog pitanja kojeg je komisija poslala. Jer to će demonstrirati spremnost države i njihovu sposobnost da govore jednim glasom, što do sada nije baš bio uvijek slučaj u podijeljenoj toj državi. I isto tako mislimo da ne treba se miješati u unutarnje stvari države, i treba im to prepustiti da samostalno odrade. Mene umjereno ohrabrile su neke stvari, primjerice i što se Dodika tiče i drugih koji se tu događaju, ali znamo koliko je to teško i složeno. Isto tako vidimo da tu postoje vrlo inovativni pristupi pod navodnicima, da to tako nazovemo, prema ustavnim pitanjima, ustavnim promjenama i mislim da one baš puno ne pomažu ti inovativni pristupi. Ali mislim da bi svakako trebali na prvo mjesto hrabriti vlasti na svim, stranama, u svim entitetima, entitetima na nacionalnoj razini da konstruktivno surađuju na ostvarenju zajedničkih ciljeva i da na taj način onda uvjerljivo i kredibilno demonstriraju da su spremni i zreli za pristup Evropskoj Unije a onda će im Evropska unija i pomoć dalje. I na kraju, retorika koja zapravo samo diže na noge i potiče na, na nemire retorika koja govori o ponovnom ucrtavanju i određivanju granica, ta retorika nikako nije od pomoći u njihovim planovima približavanja Europskoj uniji, ali i što se, to što se to na mnoge odnosi na Zapadnom Balkanu, ali pogotovo na Albaniju. I bilo bi vrlo, vrlo dobro, jer se ta očekuje, zapravo bi se to cijenilo i u Europskoj uniji i u drugim institucijama, a mislim da je parlament tu ima jedan pozitivan jasan stav da se takva retorika potpuno stiša, jer mi želimo stabilan Zapadni Balkan, stabilnu regiju, a to je jedan napor i jedan kontinuirani rad koji u ovom trenutku još uvijek nije dovršio. Hvala, gospodine ministre. Mm, želim vam puno sreće, sve najbolje tijekom predsjedavanja. Bit ćete puno na putu, bit ćete često i ovdje u Briselu. Mislim da je ovo bilo dobra razmjena gledišta i mogu zaključiti ovu točku dnevnog reda. E, htio bih podsjetiti samo sve da se sljedeća točka dnevnog reda održava zatvorena za javnost. Dakle, znate tko može biti ovdje prisutan, sve ostale molim da napuste dvoranu. <laughs>